jedna obavijest. Od vijeća sam dobio prvi dokument vezano uz uredbu o Europskoj agenciji za željeznice, direktivu o interoperabilnosti željezničkog sustava i direktivu o željezničkoj sigurnosti i ti naslovi bit će također navedeni u zapisniku ove sjednice. Parlament ima tri mjeseca vremena da usvoji ova stajališta koje započinje od sutra 5. veljače 2016.